točka na našem dnevnom redu je situacija dvije kršćanske zajednice u Sudanu. Najprije ću dati autorima rezolucije, zapravo situacija dvojice kršćanskih pastora u Sudanu. E, izvolite, imate riječ na dvije minute. Hvala lijepa situacija ove dvojice pastora e, je e, e, nešto što ja pratim od samog početka i drago mi je što o tome danas razgovaramo ovdje u parlamentu. Oni su uhićeni od strane pripadnika tajnih službi nakon mise gdje su se izrazili protiv otimanja zemlje nakon što je pastor Reit e, nakon što se pastor Reit zainteresirao za tu situaciju i on je uhićen e, ta dva pastora e, su sada optužena i moguće je da će biti kažnjeni čak smrtnom kaznom Europski parlament i također Afrička unija apeliraju e, da se te kazne ne izvrše. Prije nekoliko tjedana uhićeno je 12 djevojaka nakon što su napustili crkvu i u zatvoru su kažnjene bičevanjem. Mi se pitamo, možda se pitate zašto se bavimo tim slučajevima, jer to su zemlje koje nisu zemlje članice Europske unije, ali pokazalo se da to doista ima smisla. Prije godinu dana pozvali smo na rješenje situacije e, slučaja u slučaju Ibrahim i znamo da smo takvim pozivom mnogo postigli. Hvala lijepa. Riječ sada ima gospodin Sebastija na jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala lijepa što ste mi se obratili na španjolskom. E, jednoga dana ću, vam, ću vas naučiti malo katalonskog tako da možemo i na tom jeziku razgovarati. E, čestitam na ovoj rezoluciji, odnosno na e, jednoglasnosti koja je tu postignuta e, ove optužbe protiv ove dvojice pastora pokazuje da je Sudan autoritarna e, Sudanu na vlasti autoritarni režim, režim mi moramo osuditi ove progone i moramo osuditi naravno i smrtnu kaznu koja je dio e, ustava u Sudanu e, osamostaljenje Južnog Sudana dovelo je do veće radikalizacije i povreda ljudskih prava. Mi moramo dati podršku ovoj dvojci pastora, moraju znati da nisu sami, da smo mi uz njih i da mi vjerujemo u vjerske slobode i kao što je kolegica već rekla, E, ove izjave međutim nemaju puno efekta bez konkretnog političkog e, pritiska koji se treba izvršiti. Hvala lijepa. Obećavam vam da ću sljedeći put pokušati govoriti vaš jezik. A sada riječ ima kolega Štetina, izvolite. ja, meni je drago što smo skupa sa drugim klubima zastupnika uspjeli postići sporazum i sada e, usvajamo vrlo snažan tekst koji izražava naše, e, naša stajališta e, radi se o dvojici pastora koji su slušeni sa smrtnom presudom zbog svojih kršćanskih uvjerenja. Ja sam sretan što sam sudjelovao u pripremi ovog teksta u 90. godinama ja sam posjetio suda mnogo puta to je bilo vrijeme gladi vrijeme kada je se e, pleme Dinka borilo za svoju neovisnost, e, a režim je na njih išao ruskim tenkovima. To je bilo vrijeme kada su se kada su arapski trgovci prodavali crne kršćane u, e, kao robove mi moramo tražiti od režima u Kartumu da e, prestane ljušiti kršnja e, ljudska prava da spasimo živote ove dvojice pastora hvala lijepa hvala lijepa gospodine Štetina a sada riječ ima gospođa Marie Christine Veržija na dvije minute Hvala lijepo. Naša rezolucija je usredotočena na slučaj dva kršćanska pastora. Zbog toga mi je žao da je to mogla biti prilika da se ponovno ponovni naša osuda režima nakon izbora u četvrtom mjesecu prošle godine. U toj zemlji oporba nikada nije bila toliko jedinstvena. Ima nas nekolicina koje smo to ustvrdili na konferenciji koja se održala ovdje 9.6. prošle godine. Neki potpisnici, apelaju su danas, nisu sudjelovali na toj konferenciji posebno predsjednik e, organizacije e, nevladinih udruga u Sudanu i e, on je bio u središtu rezolucije koje smo usvojili kao i predsjednik nacionalnih snaga. Nakon namještenih izbora gdje je izabrani predsjednik dobio 99% glasova. Situacija je sve gora. Opasnosti da se e, izreknu smrtne kazne, e, ja tu Mihajlu Peteru i to su samo žalosni primjere toga. E, bez obzira na to koje kojoj vjeroispovijesti riječom, svatko mora imati slobodu da vjeruje ili da ne vjeruje i da se slobodno izražava u bilo kojoj situaciji. Isto tako je nedavno vođa oporbe E, osuđen na bičevanje. E, to je uistinu jedno poniženje i nova provokacija režima. Isto tako je došlo do novih, e, dakle, je to predsjednik se naš je došao na sastanak samita i blokirana je humanitarna pomoć. Situacija žena, bez obzira na njihov vjeroispovjet je katastrofalna. Prema tome, treba reći nešto o općem stanju ljudskih prava. Još jedan put izražavam žaljenje što je Evropska unija pokrenula postupak e, pregovora u području e, migracijske politike. Omar El Bashir će će dobiti samo međunarodno priznanje koji traži. Mi moramo ukazati na kršenje ljudskih prava u Sudanu kao i drugdje izvući iz toga neke političke zaključke. Hvala lijepa. Sada na jednu minutu riječ ima Ivan Jakovčić. Slobodno misleći ljudi Sudana s pravom očekuju našu podršku. Dva pastora koji su nepravedno zatvoreni

Kolega Weidenholzer, na jednu minutu, izvolite. Ne vidim gospodina Weidenholzera. U, sada je vrijeme za predstavnike klubova zastupnika. U ime kluba zastupnika Pučana riječ ima zastupnik Tomas Djehovski na jednu minutu. Izvolite. Cijenjeni gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice, dame i gospodo, slučaj dvojice pastora, kršćanskih pastora koji su sada izloženi progonu u Sudanu, nije jedini takav slučaj. Posljednjih pet godina, nažalost, bilo je mnogo takvih slučajeva, slučajeva progona kršćana u Sudanu. Na stotine ljudi su od, prošlog, od proteklog građanskog rata e, napustili svoje domove i doista moramo ustati u njihovu obranu. Nemoguće je tolerirati e, da jedna manjina, dakle oni čine samo 3% populacije, da ta manjina nema nikakva prava, da im nije dopušteno da upražnjavaju svoju vjeru. Ja pozivam komisiju da djeluje ne samo u slučaju ove dvojice pastora, nego za sve kršćane u Sudanu koji su izloženi progonima. I konačno, e, e, moramo početi djelovati u slučaju Mirjen Ibrahim, e, u slučaju Ibrahim 2014. uspjeli smo, nadam se da ćemo uspjeti i ovaj put. Hvala lijepa, gospodine zastupniče, a sada riječ ima gospođa King. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Kršćanski pastor je i Peter Jen Jet plaćaju, možda će platiti i svojim životima ostvarenje univerzalnog ljudskog prava, a to je sloboda vjere, savjesti i uvjerenja. Oni su u, u njihovoj zemlji optuženi zbog najgorih zločina i izloženi su i nedostojanstvenom i nehumanom postupanju, a u slučaju osude bit će osuđeni na smrtnu kaznu. Tražimo da se oba pastora odmah puste i to bezuslovno. I također tražimo da prestane svaki oblik kršenja ljudskih prava i svaki oblik progona i zastrašivanja kršćanskih zajednica. Trebamo odustati od logike instrumentalizacije vjere u političke svrhe. Ne možemo više e, tolerirati režime koji krše slobodno osvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, što otvoreno krši međunarodne sporazume koje su te zemlje potpisale. Ne smijemo dopustiti niti režime koji predviđaju smrtnu kaznu i univerzalni moratorij na smrtnu kaznu, dakle, je naš e, glavni cilj. Želim izraziti podršku djelovanju civilnog društva, e, nevladinih organizacija, humanitarnih organizacija i oporbenih stranaka. Hvala. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika ECR, gospodin zastupnik Erike, na jednu minutu izvolite. Hvala lijepa. E, sa 80 e, bodova Sudan je bio na E, na niskom mjestu što se tiče poštivanja ljudskih prava. Slučaj pastora Jata i Rejta e, e, primjeri su progona kršćanka. Drago mi je što smo sa drugim kolegama iz kluba zastupnika ECR poduzeli inicijativu za ovu rezoluciju. Osobito za ovu dvojicu svećenika vrijedi E, kao i za milijune drugih progonjenih kršćana širom svijeta e, vrijedi da je e, sloboda vjeroispovesti nedodiriva. Mi se moramo zauzimati za to i boriti za to. progone kršćana ne smijemo tolerirati, ne smijemo okretati glavu kad se ljude diskriminira samo zato što žele živjeti u miru i e, upražnjavati svoju vjeru. Zato vas molim kolegice i kolege, e, ustanite s nama protiv progona kršćana i pomozimo ovim ljudima da budu pušteni na slobodu i svim progonjenim kršćanima da mogu živjeti u miru i da ostvare svoju pravdu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, zastupnik Kelly na jednu minutu. Hvala lijepa. Kao član kluba zastupnika Pučana uvijek kada je reč o progonima kršćana mi smo jako pogođeni u ovom slučaju radi se o dva pastora Majklu Jatu i Peteru Jajnu Rajtu koji su uhićeni i sada e, su možda suočeni sa smrtnom kaznom i samo to što su propovjedali kršćansku vjeru to je užasno i e, mi moramo pomoći e, ovoj dvojici pastora da e, budu pušteni na slobodu. E, Sudan je potpisao međunarodne konvencije koje garantiraju vjersku slobodu, međutim naravno totalno ih ignorira. Mi, Europski parlament i Europska komisija moramo učiniti nešto i to što prije. Također i zbog situacije u Darfuru gdje se također događa slična diskriminacija gdje se ljude e, raseljeva i gdje su, je veliki broj ljudi u e, teškoj situaciji treba nam, treba, potrebna im je humanitarna pomoć. Dakle, moramo pomoći. Hvala lijepa. Da li prihvaćate plavi karton od e, kolege Šizeskog? Da, izvolite. Kolega, imate riječ. Riječ je bila o nesporazumu. Ispričavam se. Gospodin Jurek na jednu minutu ima riječ. Gospodine predsjedatelju, ovi pastori nisu žrtve nekih imaginarnih islamista, nego su žrtve nedostatka jednakosti u ovom društvu i odluka vlade zemlje gdje žive. Njihova situacija je e, e, primjer situacije u kojoj kršćani žive u 21. stoljeću. E, radi se o odnosima između kršćanstva i islama možemo tu razgovarati o raznim temama to je i naše pravo i naša dužnost i naša odgovornost ali niti jedna europska zemlja ne bi išla tako daleko da e, progoni muslimane zbog e, onoga što se propovjeda u e, džamijama ovdje muslimani mogu govoriti slobodno o svojim očekivanjima, svojim socijalnim potrebama i njihove e, mi možemo raspravljati o njihovim riječima, možemo odgovarati na njih i imamo pravo tražiti isti tretman za kršćane u svim drugim zemljama svijeta moramo e, biti jedinstveni sa našom braćom koja često pate zato što e, mi ne ustajemo njihovu obranu. Hvala lijepa gospodine Jurak. Izvolite na jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, povjerenice strašno stanje ljudskih prava u Sudanu već je bilo predmet brojnih rasprava u ovoj vječnici, pa neću ponavljati ono što je već rečeno. Međutim, pojavljuje se tračak nade prije godinu dana, mm, neposredno nakon što smo donijeli rezoluciju, Mirjam Ibrahim, jedna kršćanka koja je bila osuđena za smrt, puštena je na slobodu. Prema tome naši napori nisu uzaludni. Evropska unija se treba podsjetiti na preporuke vijeća iz 2013. godine. Mi smatramo e, da su odredbe o humanitarnoj pomoći, da, naime da treba isto tako uzeti u obzir i slobodu vjeroispovijesti. I e, mi mislimo da naši sadašnji napori mogu uroditi istim rezultatima kao i prije godinu dana. Hvala. Sada smo, imamo postupak slobodnog javljanja za riječ. Kolegica Zaborska, izvolite. Hvala lijepa. Gospođo povjerenice, kada e, jedna zemlja optuži dvojicu kršćanskih pastora da vode rat, onda možemo biti sigurni da je to e, lažna optužnica e, e, rat islamista protiv kršćana počeo je demoliranjem crkava, potom se ne poštuju njihova ljudska prava, a sada se čak upotrebljava i smrtna kazna. Najmanje što možemo učiniti je pozvati vladu, zatražiti od nje E, dakle da ih pusti na slobodu i dati im do znanja da Europska unija prati njihovo e, e, ono što oni rade i da ćemo mi podržati ovu dvojicu pastora mislim da je doista arogantno govoriti o progonu kršćana u Sudanu a prije tri sata smo govorili stvari koje s tim nisu u skladu. Izvolite, Ana Gomes ima riječ. No sudan em 2004, e no Darfur, em 2010 i 2011. Imali smo rasprave o, o Sudanu 2004. godine, imali smo i situacije u Darfuru i tamo smo posjećivali te zemlje kako bismo promatrali izbore. Ne čudi me da u ovom trenutku činjenica da e, režim Šeka Bašira napada kršćanske zajednice i napada njihove predstavnike poput ove dvojice pasora koji su suočeni sa opasnošću od smrtne kazne, ne samo od mučenja. Ovo je režim koji e, guši i e, vrši nasilje nad svojim narodom. Ne smijemo progovarati sa e, režimima poput onoga u Kartumu koji proizvodi emigrante. Ovaj režim ne smije nastaviti postojati zato jer e, ćemo onda mi ovdje u Europskoj uniji postati zaštitnici jednog režima koji je osudio i Međunarodni kazneni sud. Ne smijemo biti sučesnici takvog režima, nego moramo govoriti o žrtvama tog istog režima. gospodine ja mm, Hvala predsjedniče. Ja također želim zahvaliti autorima ove rezolucije. Slažem se sa mišljenjem zastupnika Jureka koji kaže da bismo trebali pomno razmotriti stanje u kojem se nalaze kršćani u muslimanskim zemljama. Isto tako Želim iskazati svoju zabrinutost i smatram da postoji potreba za da se povede jedna drugačija rasprava o tome zašto postoji nedostatak interesa za sudbinu kršćana koje se progoni u raznim dijelovima svijeta. Ponekad čak uočavam i određeni otpor e, u priznavanju njihovih e, patnji Ovdje u parlamentu smo čuli i rasprave o marginalizaciji kršćana u javnom životu u Europi. Hvala gospodin Gospodine predsjedavajući, ovo izvješće da kako nije savršeno, ali mislim da se u njemu nalazi jedno važno načelo i mislim da se mogu složiti sa svima ostalima koji kažu da smrtna kazna za e, kršćane bilo gdje u svijetu ne može biti prihvatljiva samo zato što eh, oni se samo zato što se imaju svoju vjeru. Ja ću glasovati za ovu rezoluciju, to vas sigurno neće iznenaditi i želio bih potaknuti i sve ostale zastupnike u vijećnici da mi se o tome pridruže sada u ime Europske komisije, povjerenica Malstrom, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da je ova dobra prilika da u ime visoke predstavnice održimo ovu raspravu o postupku e, protiv, e, koji se vode protiv pastora Jata Michaela i Petera Jenrejta u Sudanu. Oni su obojica e, iz Evangeličke crkve, i oni su bili protiv razaranja te crkve nakon e, prodaje zemljišta na kojem se nalazi ta crkve i nakon e, aktivnosti obavještajnih službi u Sudanu. Oni su optuženi za nekoliko stvari kao što je podrivanje ustavnog sustava i špionaža. Kao što ste i sami rekli, za to kazna može biti i smrtna kazna. Preliminarno saslušanje je završeno 1. srpnja i nadamo se, nadali smo se da ćemo dobiti neke pozitivne vijesti s obzirom da su dokazi bili tako slabi. Nažalost, suci su prihvatili ovaj e, sudski predmet, tako da će prvo ročište biti 14.7. i mi ćemo to da kako vrlo budno pratiti. Delegacija u Kartumu je u kontaktu sa odvjetnicima pastora u čitavoj fazi postupka i temeljem njihovog savjeta e, dakle sudjeluje na suđenju u suradnji sa državama članicama, odnosno promatra suđenje. Mislim da to govori o važnosti koju pridajemo ovom sudskom postupku, posebno slobodi e, vjeroispovijesti, slobodi izražavanja i pravu na pravedno suđenje. Ovo još jedan put govori o vrlo zabrinjavajućem stanju ljudskih prava i temeljnih sloboda u Sudanu kao i e, kontroli koju sigurnosne snage imaju nad državnim institucijama i nemojmo zaboraviti na situaciju u Darfuru e, i e, Plavom Nilu koja isto tako izaziva koja isto tako ugrožava mnoge ljude. Mi ćemo raditi na tome da se ovi pastori puste na slobodu i da kako ljudska prava će biti naš prioritet u svim kontaktima sa sudanskim vlastima. Hvala lijepo. Zahvaljujem povjerenici. Dobio sam šest nacrta rezolucija iz različitih klubova zastupnika i ovime zaključujem raspravu. Imat ćemo glas